Aldeu. Što se tiče neovisnih zastupnika, dobio sam zahtjev za imenovanje u odbor. E, to imenovanje objavit će se u zapisniku ove sjednice. Do odobrenja e, zapisnika e, se mogu podnijeti primjedbe. Ukoliko ih ne bude, smatraće se da je imenovanje izvršeno. U skladu s člankom